We're going to start Dragi kolege, započet ćemo sa popodnevnim sastankom. Jan. <laughs> ok, Miss Azekamp, we're going to start. U redu, započet ćemo, hvala. Dobar dan svima. Nekoliko priopćenja, ali prije toga moramo službeno usvojiti dnevni red. li prigovora? Ne, u redu. Nekoliko priopćenja. Osmano prevođenje imamo na 22 jezika. Prenosit će se elektronički sastanak i još nešto što je važnije što se tiče korigenduma o medicinskim uređajima i medicinskim uređajima za in vitro diagnostiku. Imamo drugi dio nacrta korigenduma e, za uredbu o medicinskim uređajima te za uredbu o medicinskim uređajima za in vitro diagnostiku. To je predano odboru ENVI, budući da smo mi odbor odgovoran za te dosije. Koligendomi su sada raspoloživi članovima na svim jezicima e, u dokumentima o sastanku i e, oni će se usvojiti ti koligendomi ako do danas na večer do 20 sati ne podnese neki politički klub, klub zastupnika ili barem četiri e, zastupnika zahtjev da se o tim korigendumima glasa, što su već učinili socijaldemokrati i stoga ćemo sutra glasati o ovim korigendumima. Nakon toga ćemo najaviti korigendume na plenarnoj sjednici e, u procesu, tamo ćemo ih e, konačno politički usvojiti osim ako se opet ne podnese potreban zahtjev da se o njima ponovno glasa. Zatim govorimo o jednom izvanrednom sastanku odbora Envi u ponedjeljak 16. prosinca u Strasburu. Kao prvo bismo imali razmjenu gledišta i e, izlaganje o izvješću e, Europski okoliš, trenutno stanje i prognoza za 2020. godinu sa izvršnim direktorom Europske agencije za okoliš, te prvo predstavljanje komunikacije o Europskom zelenom planu, to će nam izložiti gospodin Franz Timmermans, Dobili smo sada za to predviđeno vrijeme i to je sada gotovo potvrđeno 100%. Naravno, pod uvjetom da se objavi Europski zeleni plan 11. prosinca, onda će Franz Timmermans 16. prosinca doći k nama na sastanak odbora Envi. Stoga se pobinite da budete tamo u ponedjeljak na večer u Strasburu kako smo imali tu prvu razminu gledišta s njim. Zatim podsjednik javna saslušanja o reformi ZPP-a te o populaciji europskih vukova. Odbor Envi organizira dva javna saslušanja ovaj tjedan i to u srijedu popodne od 15.30 do 18.30 zajedno sa odborom za poljoprivredu o reformi ZPP-a i to u prostoriji 6Q2 te u četvrtak od 10.30 do 13 sati sa odborom peti o e, europskoj populaciji vukova u prostoriji 3C50. I e, na kraju, ali ne najmanje važno, htio bih riječ dati Peteru Lizeu vezano uz jednu tužnu objavu. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kolege i kolegice su većinom već e, saznali za to. Nažalost smo imali jednu, jednu tragičnu smrt je dva e, vikenda e, bivši kolega Francesc Gambuš koji je bio ovdje e, član u ovom odboru tijekom mnogo godina. On je bio kompetentan, marljiv, simpatičan kolega i prije i toga je bio i asistenta, onda sad e, nedavno je bio asistent i jako je iznimno nenadano preminuo e, prije dva vikenda i stoga mi je drago da ga se sada možemo prisjetiti i zamolio bih kolege i kolegice da održimo kratku šutnje za njega. Hvala vam. Onda ćemo prijeći sada na sljedeću točku na dnevnom redu. Priopćenja predsjedatelja opet preporukama koordinatora, njih smo vam već poslali i ako nema nikakvih primjedbi, onda se te odluke smatraju usvojenima, nema prigovora u redu, onda možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu tu vas sam izvijestiti o aktualnim međuinstitucijskim pregovorima, dakle o dijalozima. Krenut ću sa dijalogom o taksonomiji od zadnjeg sastanka odbora ENVI održala su se tri dijaloga, i to 6., 20. i 27. studenog u Strasburu ja sam osobno predsjedao tijelozima i stoga smo pokrili sve točke na dnevnom redu. Neću ući u sve detalje, naravno, ali pokrili smo područje primjedbe, uredbe, definicije, kriterije za okolično e, okolišno održive gospodarske aktivnosti, korištenje tih kriterija, ali isto tako i upravljanje, kriteriji za tehnički screening, e, klauzula o reviziji i tako dalje i tako dalje. I Potencijalno ćemo održati zadnji trijalog i to sutra na večer o ovom dosiju. Kao što znate, to je trijalog gdje Envi i Ekon zajedno su, zastupljeni tamo. Zatim imamo isto tako trijalog o kakvoći vode i o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode. Što se tiče kakvoće vode namijenjene ljudskoj konzumaciji, tu smo imali treći trijalog 19. studenog. Parlament i vijeće sporo napreduju u pregovorima, te su se privremeno dogovorili samo o klasteru e, za e, pristup koji se temelji na procjeni rizika. E, raspravili smo o klasteru za pristup informacijama, o materijalima u kontaktu s vodi, o pristupu vodi i o nekim parametrima, posebice što se tiče žive, endokrinih disruptora te mikroplastike. Imali smo nekoliko političkih tema poput endokrinih disruptora, mikroplastike, žive, provedbenih i delegiranih e, akata i tako dalje, to sve još treba riješiti. I stoga, ako ne dođu do neke veće promjene u stalištu vijeća, onda je jako e, malo vjerojatno da ćemo zaključiti pregovore u trijalogu koji će se održati ovog tjedna i koji je za taksonomiju trebao biti, tako je to barem inicijalno bilo zamišljeno, zadnji trijalog. Zatim drugi trijalog što se tiče vode, minimalnih zahtjeva za ponovnu uporabu vode. 12. studenog smo imali drugi trijalog o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode i tada su parlamenti i vijeće raspravili o nekim specifičnim pitanjima te smo uh, privremeni sporazum o suradnju između država članicama, dok još treba postići sporazum o sadržaju, svrhi i području primjene. Zatim isto tako e, namjeravamo još dalje raspravljati o e, obvezama za voditelje posvojenja za uporabu što se tiče kvalitete vode, o informacijama i podizanju svijesti prema i o aneksima 1 i 2. Još uvijek se razlikujemo što se tiče stališta o upravljanju rizika, što se tiče e, obaveza vezano uz e, dozvole za ovakvu vodu ili, ili e, autorizacije, pristupu pravdi i mogućnosti za države članice da zabrane gospodarske aktivnosti što se tiče ponovne uporabe vode. Održat ćemo danas na večer treći trijalog o tome. Imali li primjedbi? Ne, onda možemo prići na točku dnevnog reda broj 5 i pozdravljam gospodina Hansena, on je izvršni direktor EKE, e, Europske agencije za kemikalije. Ovo je rani, eh, je godišnji posjet, ali već prije dva ili tri tjedna ste već bili kod nas, to je dobra navika. Imate 10 minuta da predstavite vaš rad, vaše prioritete, a onda ćemo imati i postavljene pitanja od strane svih e, zastupnika koji to žele. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi publike. Doista velo mi je da sam opet ovdje. Bio sam tu prije nekoliko god prije zajedno sa drugim agencijama koje e, se moraju predstaviti ovom odboru. Tada smo to učinili, a sada sam ja tu sam u okviru našeg godišnjeg dijaloga, kao što se to zove, i mogu vam predstaviti rezultate našeg rada u protekloj godini i da vidimo što ćemo onda isto tako napraviti u budućnosti. Na zadnjoj raspravi koju smo imali prije godinu dana sam ja primio jednu glavnu poruku, a to je da ovaj odbor, naravno u jednom različitom sastavu, da je jako zabrinut što se tiče napretka po pitanju provjera sukladnosti, tako to zovemo u okviru riča to je i tisak dosta prenosio, to je sve se dogodilo zbog nekih studija koji su pokazali da se dosta podataka koje se prikuplja u okviru Riča, e, da su to podaci koji nisu sukladni. Ja sam tada dao obećanje da ću u značajnoj mjeri poboljšati rad kojeg mi obavljamo u Europskoj agenciji za e, kemikalije što se tiče provjere sukladnosti. Nisam vam tada htio dati neku brojku vezanu uz taj uspjeh, ali nadam se da ću vas moći nas izvijesti o tome da ćete s njime biti zadovoljni. Druga stvar do koje je došlo, a koja se tiče ovog odbora i to proteklih godinu dana, tiče se e, autorizacije riča, e, tu imamo još jednu rezoluciju gdje, smo, gdje ste se supostavili jednoj odluci komisije za davanje dozvole i onda se unutar te rezolucije dosta komentirao rad naše agencije. Ta rezolucija, barem iz našeg stajališta i što se tiče tema koje se tamo e, spominju i nastavno na neke druge rezolucije koje je ovaj dom donio, te, dakle, to u potpunosti u skladu sa onime što smo imali u proljeću gdje se e, slično za našu agenciju i nam se da vas mogu onda izvijestiti i nešto vezano s to što se tada spominjalo. Ali da krenemo sa strategijom. Naš upravni odbor je krajem 2018. godine usvojio, dakle, nedavno nakon našeg zadnjeg dijaloga strateški plan za 2019. E, godinu pa sve do 2023. godine. Taj strateški plan sadrži tri strateška prioriteta Sažeto eh, bih mogao reći tako da je prvi strateški prioritet to da želimo identificirati tvari zbog kojih smo zabrinuti i da vrlo brzo djelujemo po njihovom pitanju. Drugi strateški prioritet je taj da podupremo industriju kako bi ona dobila pristup informacijama koje mi imamo u EKI, ali isto tako i e, u poduzećima niz lanca opskrbe kako bi i oni radnici koji koriste te tvari mogli dobiti informacije koje su njima potrebne kako bi se zaštitili na radnom mjestu, te isto tako kako bi onda to se služilo zaštiti potrošača i zaštiti okoliša. I treći e, strateški prioritet je to da mi kao agencija se moramo pominuti da je naš rad koji obavljamo bolje integriran sa drugim e, dijelovima zakonodavstva koji se tiče e, kemikalija koje mi ne provodimo, već koje provode druge agencije ili koje se provode na međunarodnoj sceni. Što smo postigli? Ako pogledamo ova tri strateška prioriteta, onda ću e, prije sve govoriti o prvom strateškom prioritetu, da bacimo pogled natrag. Što se tiče lanca opskrbe i e, toga da se informacija proširi, tu smo nešto postigli, zatim isto tako nešto o strateškom prioritetu 2 i o strateškom prioritetu 3. Tu isto tako imamo donekle uspjeha za e, prenijeti vam, a u smjernicama Predsjednik Ursula von der Leyen se tu isto tako govori o tome i posebice u kontekstu Europskog zelenog plana te programa za nultu stopu emisija. Tu postoji niz mogućnosti za nas kao agencije da podupremo rad koji se tamo obavlja. E, počet ćemo sa sukladnošću. Cilj kojeg smo imali prošle godine za 2018. godinu je iznosio 200 kontrola sukladnosti i mogu reći da ćemo ove godine obaviti 300 čak kontrola, dakle preko 300 čak, što znači da smo za više od 50% uspjeli povećati e, broj kontrole sukladnosti i u ovom trenutku kada vam govorim smo 283 takva, takve kontrole zaključili, dakle kontrole na 283 tvari za preko 2000 registracija, što znači da je to otprilike povećanje od 50% naspram godine prije i mislim da je to značajno povećanje kao što sam ovom odboru i obećao prošle godine. Što se tiče autorizacija, tu je došlo do dosta značajnih promjena kada sad je o tome kako izrađujemo mišljenja i kako stupamo informacije komisiji, kako bi to bilo u skladu sa onim rezolucijama koje ste vi e, izradili, ali isto tako i sa e, nekim drugim e, presudama. Neću ništa više o tome reći osim ako nemate pitanja, stoga ću samo reći da smo mi obvezani tome da ćemo poštivati ona stajališta koje ste vi iznijeli i koje, koje je iznio sud. Ono što bih htio reći je to da to radimo paralelno sa e, fenomenom da imamo jako mnogo e, zahtjeva za autorizacijom, njih čak 120 trenutno, koji prolaze kroz naš dio sustava, naspram 22 zahtjeva za cijelu 2018. godinu, za cijelu Europsku uniju, kada sam dakle ovdje bio prošli put. Dakle, imamo upetostručenje u zahtjevima za autorizaciju, dakle povećanje od 500%. I stoga smo morali s jedne strane povećati postupak, povećati broj osoblja, ali isto tako s druge strane i značajno izmijeniti način na koji radimo. Što se tiče ograničenja, tu smo e, nastavili raditi e, sa velikim intenzitetom na tome. Imamo dosta prijedloga za izdavanje ograničenja e, koje trenutno odbori pripremaju ili koje, koje imamo na stolu u agenciji. Evo nekoliko brojki. Trenutno pripremamo četiri u našoj agenciji nakon što nas je za to zamolila komisija, imamo devet ograničenja o kojima se raspravlja u različitim odborima, te imamo pet e, prijedloga za izdavanje ograničenja koje smo poslali Europskoj komisiji i o kojima se trenutno odlučuje. I samo da spomenem nekoliko od njih, imamo jednu o e, tinti za tetoviranje, to je jedno područje e, koje do sad nije se reguliralo na europskoj razini, dakle koje su kemikalije dozvoljene, koje ne u takvoj tinti, imamo jednu o mikroplastici, e, to se trenutno odvija. I imamo jedan prijedlog o vrsti eh, gume eh, koje se koristi na sportskim igralištima. Dakle, to se tiče gume koja je usitnjena od primjerice kotača za automobile eh, koji su, se istrošili. Da, samo da im neki od njih. Dakle, tu imamo jako veliki radni intenzitet i na temelju tog rada, to jest na temelju tog saznanja da ćemo se morati s time baviti, smo u agenciji napravili sljedeće. Značajno smo reorganizirali naš rad kako bismo eh, izašli susret tim izazovima kako što se tiče ograničenja, kako što se tiče autorizacija, tako i što se tiče kontrola sukladnosti, ali isto tako smo htjeli bolje moći preuzeti nove zadaće, što znači da je naša organizacija kao takva, dakle kao agencija, se sad organizirala eh, sa tri osi. Dakle, jedno je što se tiče eh, centara E, kompetencija. Drugo je da cijela agencija gleda sada na skupine tvari, da dakle rutinski tako gledamo na tvari, da nikad ne gledamo na tvar samu za sebe, već uvijek u široj skupini kojoj pripada. I kao treće, e, već sukladno prema toj organizaciji sa kompetencijama i skupinama tvari, mislimo da možemo mnogo lakše onda preuzeti nove zadaće. Što to znači? To znači da možemo krenuti raditi brže, sa manjim resursima nego prije. Što se tiče novih zadaća koje smo preuzeli, samo da spomenem neke od njih, sada smo operativni što se tiče centara za e, trovanja, dakle što se tiče prikupljanja podataka iz industrije, gdje onda ponovno vraćamo informacije o tome državama članicama kako bi recimo funkcionirale bolje vlasti koje zaprimaju pozive u slučaju, hitnim slučajevima kako bi mogli bolje pružiti informacije, ali isto tako i kada se radi o kućanstvima i korištenju kemikalija. Isto tako predvodimo što se tiče razrade baze podataka o otpadu. Prošli put smo rekli za to da je to od kritičnog značaja, da ta baza podataka počinje raditi i tu sada dobro napredujemo i sada možemo sustavno isto tako preuzeti i zadaće od glavne uprave za zapošljavanje što se tiče ograničavajućih vrijednosti za izloženost na radnom mjestu. Što se tiče štačkih prioriteta broj 2, da samo kažem kratko nešto o lancu opskrbe, što tu radimo, tu smo jako radili na tome da imamo učinkovite sustav informacija, da od onih tisuću e, registriranih objekata koji sadrže jako mnogo podataka o kemikalijama, da dakle možemo mnogo učinkovitije raditi, da možemo vidjeti koji su to točno poduzeća koja koriste te kemikalije, dakle sa te strane smo dosta napredovali, a sada razgovaramo sa državama članicama i sa komisijom o, tome, jer jedan od najvećih preprika koji sprečava korištenje tog, e, tih vrijednih informacija o radnicima e, na njihovoj razini je e, vezano uz zakonodavstvo o opasnostima na radu i te prepreke treba svladati kako bi mogao ta zaštita radnika doista pružiti pravilnu zaštitu, potpuno zaštitu radnicima e, da postignemo sve ono što smo odlučili u okviru riča. Što se tiče strateškog prioriteta broj 3, dakle to je nešto što se tiče e, toga da bacimo pogled na drugo zakonodavstvo koje postoji i na međunarodnoj sceni. Tu je nešto glavno što smo postigli to što surađujemo sa Europskom agencijom za sigurnost hrane da dakle tu agenciju pod kraticom EFSA e, podupiramo što se tiče provedbe novog zakonodavstva o hrani, posebno kada se radi o uspostavi informacijotehnologijskih sustava, da se može lakše objavljivati podaci o hrani na internetu i to je jedna vrlo dobra suradnja između naših e, dvaju agencija i stoga ćemo izgraditi dakle identične sustave, da imamo jednake sustave u našoj agenciji i u agenciji EFSA e, koji će biti u tu svrhu i stoga ćemo stvoriti tu energiju, ali isto tako i dosljednost u našem radu. Ako bacimo sada pogled u budućnost i ako vidimo što nam predstoji idućih nekoliko godina, onda se jasno vidi da je za našu agenciju EKA situacija takva da imamo jako mnogo toga što nas čeka. Evo, već sam rekao da smo već povećali broj kontrola sukladnosti i mi namjeravamo taj broj zadržati na toj visokoj razini učih 7 godina kako bismo 2027. godine mogli reći da smo e, pogledali sve tvari na tržištu Europske unije i procijenili je li potrebno upravljanje rizikom ili ne za te tvari. U okviru zelenog plana, barem kako mi to tumačimo, postoji prilika da se još i nadalje mnogo zakona o kemikalijama uskladi zajedno sa onome što se tiče boljeg e, donošenja propisa o svim kemikalijama osim ono, onih koji su pokrivene sa ričom i stoga da imamo bolju dosljednost između svih tih zakona i da se s njima onda smanji administrativno opterećenje za e, tvrtke, ali da istovremeno i povisimo razinu zaštite. Na posljedku još nekoliko riječi o resursima, već sada unaprijed. Zabrinuti smo zbog eventualnih rezova do kojih bi mogao doći za našu agenciju. To se e, temelji na pretpostavci da će potražnja u budućnosti ostati jednaka kao i danas, a pretpostavljam da ću danas od vas čuti da želite da se dosta bavimo sa poslom što se tiče sukladnosti, što se tiče autorizacija, što se tiče ograničenja i da želite da doprinjemo e, bilo čemu što bi se moglo pojaviti u okviru zelenog plana i e, plana Europske unije za nultu stopu emisija e, to zagađenja. I stoga mislim da bismo trebali imati jedno, stabilno financiranje za našu agenciju, a trenutno u prijedlogu komisije to tako nije u potpunosti, ali ako želite još detaljnije o tome razgovarati, onda to možemo čiti kasnije. I s time bih onda zaključio sa uvodnim izlaganjem i zahvaljujem vam na pažnji. Hvala. Za početak rasprave dajem riječ Martinu Ofritu. Hvala vam i dobrodošli natrag na naš odbor. Govorili ste o zelenom planu. Kako ste točno sa strane komisije uključeni u to? Jer to će svakako biti izuzetno važno. Nadam se da komisija tu već nešto poduzima, ali zanima me i isto tako kako gledate na izazove u budućnosti, kako dati potporu inovacijama i um, imati sigurnije kemikalije. A tu je zatim i pitanje e, sigurnosti potrošača, odnosno uvoz proizvoda iz Kine, jer tu imamo sve veće internetsko tržište, sve veće internetsko tržište, primjerice Alibabu. Dakle, što vi mislite, kako vaša agencija može pomoći e, u smislu suočavanja s takvim izazovima? Želite li prvo odgovoriti na to pitanje? Pitanje e, kontaktne osobe. A nakon toga slijede druga pitanja. Hvala. Hvala Martine. Za početak mogu reći nešto o široj slici, odnosno o zelenom planu. Mi sudjelujemo na način da komisiji kažemo što treba poduzeti u ako se komisija odluči nešto poduzeti. Dakle, za sada je to čisto teoretski, ali tu su bitne dvije stvari. Prvo, cirkularna ekonomija, a drugo je bolja integracija postojećeg zakonodavstva. Dakle, ako počnemo sa ovim zadnjim, to sam već spomenuo, postoji oko 40 zakona, zakonodavnih akata. To je dakle europsko zakonodavstvo koje, koje uređuje ovo područje kemikalija. Svi ti zakoni e, bave se istom kemikalijom na drugačiji način. Mi, na tu, mi se određenom kemikalijom bavimo i sa stališta eke, i vjerujemo da ako se bude analizirala analizirala to zakonodavstvo, onda možemo e, puno biti više učinkovitiji u provedbi drugog zakonodavstva Primjerice, okvirna direktiva o vodama postavlja e, standarde za kvalitetu vode u smislu kemikalija, zatim ograničenje opasnih kemikalija u otpadu i zatim je tu zakonodavstvo koje ste vi danas spomenuli, primjerice e, kada je riječ o pitkoj vodi, sada se održava trijalog i tu se spominju dodatni zadaci za našu agenciju. Dakle, sve su to dijelovi zakonodavstva kojima mi možemo pružiti potporu, osigurati učinkovitost i sinergiju između svih tih dijelova zakonodavstva. Dakle, to znači da stvari mogu biti jeftinije i da ne bude više zbunjujućih e, poruka za građane. Jer kemikalija je kemikalija, bez obzira na to kako se ona učini. Dakle, mi smo tu da osiguramo tu učinkovitost. Što se tiče cirkularne ekonomije, kružnog gospodarstva, Postoje dakle komunikacije komisije o tom pitanju i po meni e, taj element, dakle kružno gospodarstvo je važan pogotovo u smislu e, materijala, kruženja materijala, jer materijal je zapravo samo mješavina kemikalija. Ako želimo osigurati sigurnost tih kemikalija u kružnom gospodarstvu, onda trebamo igrati ključnu ulogu i tu je važna uloga naše agencije, ali mi isto tako promičemo e, inovacije za kemikalije koje se mogu bolje koristiti i za recikliranje. Što se tiče izazova i inovacija, imamo izazov zamjene, dakle da se opasne tvari zamijene manje opasnim tvarima imamo uredbu REACH, uredbu e, CLP, one su već puno toga postigle, ali imamo i druge zakone e, o popovima i tako dalje. Dakle, tu se pokušava e, umanjiti udio opasnih tvari i potići korištenje sigurnih tvari. Primjerice kad je riječ o kromu, tu je došlo do velikih inovacija, novih procesa, ne koristi se krom 6, već krom 3, a ta tvar je puno manje toksična, dakle puno manje rizična. Imamo dakle s naše strane implementaciju na terenu koja potiče inovacije, ali isto tako uvijek se može napraviti puno više, ali za to treba imati resursa. Ali mislim da idemo u dobrom smjeru jer potičemo inovacije, želimo sigurnost a kad je riječ o kružnom gospodarstvu, te inovacije Dakle, ponovno su potrebne i na toj strani, strani cirkularnosti. Kada je riječ o uvozu proizvoda, za to su zapravo odgovorni zakonodavci, a mi u agenciji e, koordiniramo e, službenike za provedbu zakonodavstva i mi želimo naravno ojačati svoju suradnju sa vlastima država članica kako bismo se bolje e, pobrinuli da se naše granice zaštite, da ne ulaze e, nezakoniti proizvodi. Vi ste, na primjer, spomenuli proizvode iz Kine. Hvala. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Nemojte oklijevati, možete se javiti. E, Peter Lize. Hvala vam pa gospodine predsjedniče, hvala vam pa gospodine Hansene. Vi ste se osvrnuli na nekoliko točaka, pa i na nekoliko konkretnih točaka, vezano s koje bih ja nešto htio reći i iz toga onda izvući jedno općenito pitanje. Spomenuli smo sada Krom, to je nešto o čemu smo raspravili u parlamentu prije dva mjeseca donijeli smo jednu rezoluciju, ali je većina bila jako malo, razlika u većini je bila jako mala. Komisija kaže da je Krom 6 i dalje neophodan u nekim uvjetima i mene zanima kako vi točno provjeravate alternativne tvari. Ja se ovdje u određenom dijelu radi o malim i srednjim poduzećama koji E, se time bave, a kada smo glasali u desetom mjesecu o tome, onda na javnom saslušanju niko nije rekao da postoji alternativa za tu tvar, a onda se pak naknadno ipak tvrdilo da postoje alternative i mnogo smo i s vašim prethodnikom razgovarali o tome kako mala i sredna poduzeća mogu ispuniti e, sve te zahtjeve za mene je to nešto što je oprečno. Dakle, ako imamo javno saslušanje, onda na tom javnom saslušanju nikome ne kaže da postoji alternativna tvar, a onda ipak tim malim i srednjim poduzećima namećemo tu obvezu da oni znaju za tu alternativu za koju nitko drugi ne zna. Drugu temu koju sam spomenuli je tema, tema automobilskih kotača, dakle te gume. Tu imamo s jedne strane cirkularnu ekonomiju, a s druge strane tu potrebu da se otrovne tvari u što većem dijelu smanje ako je to moguće i tu postoji isto ta oprečnost. Koliko ja znam, kada se koriste stare e, gume, onda ljudi najčešće nisu izloženi opasnoj količini kemikalija iz te gume, ali u svakom slučaju je tako da te otrovne tvari tek možemo s vremenom izvući iz kotača. U ovim kotačima s kojima se trenutno radi i dalje postoje te opasne tvari. Onda mislim da ako ne postoji opasnost po zdravlju ljudi, da onda tu trebamo napraviti kompromis. Isto tako vrlo mi je drago da intenzivno surađujete sa glavnom upravom za zapošljavanje zato što su većina tvari e, opasne u e, fazi proizvodnje i tu moramo imati jako stroga pravila, ali to ne znači da su te tvari problematične za krajnje korisnika i tu onda možemo možda naći to rješenje da radimo na pravilima za poslodavce i da onda ako je to potrebno ta pravila još i postrožimo. Hvala Jute u ime Hvala vam e, i hvala gospodinu Hansenu što je ponovno s nama i hvala vam na uvodnom izlaganju. Već smo raspravljali o studiji Njemačkog federalnog instituta za procjenu rizika i Njemačke agencije za okoliš, a ta studija je pokazala da trećina kemikalija u proizvodnji koje dolaze u Europu od 2010. krše europskog zakonodavstvo koje bi trebalo zaštititi javnost i okoliš. 31% posto kemikalija je bilo sukladno, dakle tek 31%, a ostale kemikalije trebalo istražiti. Uredba Rič obvezuje poduzeća da podnose izvješća vašoj agenciji o tome jesu li njihove tvari kancerogene, mutagene, bioakumulativne ili štetne za djecu ili plodnost ljudi. Autorizacija se ne smije jamčiti za kemikalije koje imaju opasna svojstva i za koje treba prikupiti dodatne podatke o riziku. I vi ste se složili s time. Zanima me, slažete li se da je problem što uopće imamo taj problem što se daje autorizacija za tvari o kojima nemamo dovoljno podataka. I nadalje, e, zanima me, pripremate li akcijski plan za poboljšanje sukladnosti? Kada ćemo primiti taj akcijski plan? I možete li nam već sada reći nešto o planiranim mjerama u okviru tog plana? Zatim, samo 20% svih e, zahtjeva se testira u Europi. Zašto je tome tako? I posljednja dva pitanja Želim sad iskoristiti priliku da ih postavim. Što se tiče vašeg pristupa grupiranja kemikalija, koliko sam shvatila, taj, s tim počinjete sljedeće godine i usporedit ćete nove tvari. Možete li malo bolje objasniti taj pristup? I konačno, mikroplastika. Vaša agencija je predložila, kao što znate, da se zabrani dodana mikroplastika u proizvodima kao što su kozmetički proizvodi, paste za zube i tako dalje. Kada ćemo dobiti na uvid pregled e, mjera koje ste poduzeli i što možemo očekivati od e, toga? U ime zelenih, Ita Paris. Dobar dan, gospodine Hansen. E, drago mi je što vas opet vidim i što ste ponovno ovdje kako biste nam dali uvid u vaš rad. E, moje kolege i kolegice su već postavile, postavili dosta pitanja. Zanima me koji točno postotak vaših dosijeja se trenutačno provjerava. Trebalo se to povećati na 20%. Zanima me kakva je situacija. I također, kada će svi dosjeji biti u potpunosti sukladni kako ne bismo više imali ove visoke stope koje je spomenula prethodna govornica. E, drugo pitanje odnosi se na autorizacije. Tijekom posljednjeg saziva parlamenta, ali i u ovom sazivu vidimo da postoje problematične autorizacije kao, na primjer, e, autorizacija za Krom 6. Jer ako podnosite zahtjeva za autorizaciju ne pruži e, potpuni dosije sa svim informacijama, onda ne bi trebalo odobriti autorizaciju i ne treba tolerirati takve prakse. Zatim, čula, vidim da se preporučuje autorizacija zbog nekih ekonomskih prednosti, ali to treba prepustiti komisiji jer RAG se bavi samo, odbor rak se bavi samo procjenom rizika, a ne drugim aspektima. Zatim, što je sa potencijalnim zamjenama, kako njih procjenjujete, jer do sada nisam vidjela nikakve procjene. Umjesto dakle, da date autorizacije, trebali biste imati bolju procjenu e, zamjena za tvari i na taj način poticati inovacije. I treće pitanje, voljela bih čuti vaše mišljenje o pitanju titani dioksida, jer e, to je e, također točka na našem dnevnom redu. Hvala. Hvala. U ime Guja, Anja Zikamp. Hvala vam i hvala doktoru Hansenu na izlaganju. Imam pitanje o uredbi o kozmetičkim proizvodima. Ta uredba je usvojena 2013. i zabranjuje testiranje na životinjama u pogledu kozmetičkih proizvoda i sastojaka i to je bio velik e, uspjeh. Međutim, Europska agencija za kemikalije i Europska komisija i dalje inzistiraju da se testiraju sastojci u kozmetici na životinjama i to u okviru uredbe REACH. A u okviru te uredbe testiranje na životinjama je potrebno kada postoji mogućnost izlaganja radnika tijekom proizvodnog procesa, ali i za tvari koje se koriste i bez obzira na to postoji li opasnost za radnike. Dakle, ta praksa zapravo potkopava uredbu o kozmetičkim proizvodima i to znači da je uredba rič e, snažnija od zabrane testiranja na životinja, a i potrošači nisu informirani o tome. Slažete li se, gospodine Hansen, da vaše prakse u okviru uredbe rič potkopavaju e, uredbu o kozmetičkim proizvodima i zabranu testiranja na životinjama i kako ćete riješiti taj problem koji zapravo, e, čime se zavaravaju potrošači? Hvala vam. Gospodin Novak iz EPP-a. Odnosno, gospođa Novak. Hvala što ste mi dali riječ, gospodine Hansen. Hvala vam na izlaganju koje je bilo doista dobro. Imam nekoliko pitanja za vas. Uzimaju li se u obzir rezultati vašeg rada kada Europska unija pregovara o trgovinskim sporazumima s trećim zemljama? I ako jest tako, tko to nadzire? Već sam puno puta na različitim forumima postavila to pitanje, ali još nikada nisam dobila e, zadovoljavajući odgovor. Kako možemo biti sigurni da proizvodi koji se uvoze iz trećih zemalja ne sadrže štetne spojeve. Dakle, tko to nadzire i uzimaju li se u obzir vaše analize prilikom sklapanja trgovinskih sporazuma s trećim zemljama? Hvala. Posljednje pitanje iz EPP-a, gospođa Spiraki. Hvala voljela bih dobiti dodatne informacije o titani dioksidu. O tome ćemo kasnije raspravljati. Prvo želim pitati kakav je vremenski raspored za reviziju smjernica o otpadu u pogledu klasifikacije titani dioksida. Jer smjernice moraju biti uspostavljene kada klasifikacija stupi na snagu, a što se tiče vaše nadležnosti, u nacrtu delegiranog akta postoji upućivanje na materijale koji se stavljaju na tržište, ali sada je to upućivanje nestalo. Znate li zašto je taj dio teksta uklonjen? Drugo, što se tiče vašeg izvješća o titani dioksidu, titanijevom dioksidu, jeste li spremni dati pojašnjenje u smislu aneksa 3 bilječke 10 u kojoj riječ dry suho piše ispod powder jer u tom tekstu dakle se spominje da titanijev dioksid jest prisutan u određenim procesima, ali da nije u takvom obliku da ga se može udahnuti. Dakle, mislim da taj tekst treba pojasniti. Hvala. Hvala. Mnogo konkretnih pitanja. Očekujemo konkretne odgovore. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Učinit ću najbolje što mogu. Započet ću sa e, autorizacijom i provjerom usklađenosti. Prvo provjera usklađenosti, onda autorizacija, onda nekoliko riječi vezano za ograničenja, a onda ćemo ići na šira pitanja vezana za trgovinu, zapošljavanje, kozmetiku i titanijum dioksid. Što se tiče provjere usklađenosti, da, mi smo se dogovorili s komisijom da ćemo povećati e, količinu e, na 5, no da 20% vezano za provjere usklađenosti. Komisija je dala prijedlog e, mjerodavnom odboru. Imamo povećanje postotka u riču od 5 na 20%. To je vezano za broj dosjeja je, mi očekujemo da ako pogledate broj tvari koje to obuhvaća, a ući ću u masu ako želite, ali to je dosta složeno, to odgovara između 13 i 40% svih tvari koje su registrirane i koje ćemo e, provjeravati u ovoj provjeri usklađenosti. Za sve druge tvari mi ćemo ih sagledati iz perspektive toga smatramo li da se odmah može upravljati s njihovim rizikom. Dakle, nema potrebe da generiramo dodatne podatke, ali možemo ići na klasifikaciju, označivanje E, ograničavanje davanja autorizacije ili druge vrste instrumenata kao e, vrijednosti e, izlaganja, ograničenja izlaganja, ali imamo toliko upravljanja rizikom koji već postoji da nema, nema smisla raditi više na tim tvarima. Onda postoji treća skupina zaključaka a to je da vidimo tu tvar, mislimo da ova tvar nije zabrinjavajuća, ali podaci nisu usklađeni. Opet mogu ući u tehničke detalje ovakve vrste tvari, međutim postoje neke tvari koje se općen, za koje se općenito smatra i naši stručnjaci se slažu da nisu toksične, ali registracija nije napravljena E, na način koji to pokazuje i e, oni, e, te tvari su niskog prioriteta, ali naravno moramo razgovarati s onima koji ih registriraju kako bi poboljšali dosje za registraciju tih tvari. Dakle, cilj je da do 2027. pogledamo sve registrirane tvari, da prođu ili kroz provjeru, provjeru E, usklađenosti ili provjeru rizika ili smatramo da ne postoji rizik i treća kategorija da one su možda, možda nisu usklađene ali nema potrebe e, generirati podatke jer bi to generiralo e, previše troška, koristile bi se životinje za testiranje, a to nije potrebno, nego možemo samo poboljšati dosje. To ćemo učiniti za sve tvari do 2027. godine. Što se tiče autorizacije ili odobrenja, davanja odobrenja, e, Možda bih ovdje mogao uzeti, e, govoriti i o grupiranju. Ono što namjeravamo raditi, a to ćemo raditi sustavno od 1. E, siječnja sljedeće godine, je da sve tvari za koje smatramo da eh, u našim eh, takozvanim procesima kada se radi o evaluaciji, restrikcijama, autorizaciji ili ako eh, sagledamo druge vrste zakonodavstva, uvijek sagledavamo sve tvari koje su kemijski slične. Bilo da su registrirane na niskom volumenu ili uopće nisu registrirane, kako bismo vidjeli možemo li imati čvršće zaključke vezane ne samo za tu tvar, nego za sve tvari u određenoj skupini. E, to ćemo raditi od sljedeće godine i mi smo prva agencija u svijetu koja se obvezala da će to učiniti i kao što sam rekao na početku, mi ćemo se potpuno reorganizirati kako bi mogli to učiniti. Ako idemo na autorizaciju, Mislim da postoji otvoreno pitanje vezano za zamjenske tvari, substitute. E, generički autorizacija je novi sustav, još uvijek je relativno nov u usporedbi sa prethodnim sustavom autorizacije. Treba neko vrijeme da to nekako ide glatko, ali svi dionici u Europi također moraju biti svjesni da postoji taj sustav autorizacije kojemu možemo doprinijeti. Ono što mi radimo u smislu alternativa jest da smo e, značajno pojasnili koji je naš posao, koji je posao komisije. Bilo kad se radi o alternativnim tvarima, bilo kada se radi o socioekonomskoj analizi, a posebno kada se radi o zaključcima treba li dati autorizaciju ili ne. To je vrlo jasno e, u e, nadležnosti komisije, ali mi sada u novim mišljenjima dajemo e, informacije komisiji kako bi komisija mogla donijeti tu odluku. Očigledno je da mišljenja ili odluke koje danas donosi komisija se temelje na našim starim mišljenjima i zato još uvijek nisu u ovom novom formatu. Ali jednom kada krene val mišljenja koje se sada e, proizvode, dođu do komisije, ja očekujem da u nekom trenutku u drugom dijelu sljedeće godine ćete to vidjeti i u odlukama, odnosno mišljenjima komisije. Ali mi smo vrlo jasno razgraničili koje su naše odgovornosti, a koje su odgovornosti komisije. Mi e, jako promičemo na našim e, internetskim stranicama i razgovaramo s trgovačkim društvima i pojedinim e, podnositeljima zahtjeva što to znači alternative i pronalaženje alternativa. A kada se radi o kromu, ova zamjena sa kromom 3 i nekim vrlo inovativnim tehnologijama je nešto što se pojavilo tijekom procesa autorizacije. Naravno, mi želimo da se to dogodi prije nego što damo e, naše mišljenje u EKI. Međutim, e, mi širimo dobre vijesti u Europi kako bi ovi e, alternativni korisnici kemikalije proizvođači bili informirani. Još uvijek na tome radimo, još uvijek trebamo poboljšati sustav, ali već vidimo poboljšanje. Kada se radi posebno o kromu 6, Mislim da je bitno imati na umu da sva mišljenja e, koja smo mi proizveli, trgovačka društva koja su tražila autorizaciju su se obvezala da zadrže e, e, graničnu vrijednost od 2 ppm-a. Dakle, to je ispod vrijednosti za izlaganje. Zato ta autorizacija daje još veću zaštitu radnicima nego što je to e, što to čini vrijednost za profesionalno izlaganje tim tvarima. Dakle mi jako radimo na tome da zaštitimo radnike. E, krenit ću sada na ograničenja, restrikcije. Dakle, tu postoji pitanje e, guma, automobilskih guma i kratkoročno uvijek postoji rasprava o e, nekim kemikalijama koje su zabranjene i primarnim materijalima koji se onda pojavljuju ponovno u gospodarstvu kao sekundarni materijali i to je, mislim, nešto što mi možemo procijeniti u našoj agenciji, ali naravno i politika mora odlučiti želi li imati e, nižu razinu zaštite ili će prihvatiti veću koncentraciju e, tog, te kemikalije koje dolaze u sekundarne materijale nego što e, je to u primarnim materijalima. Naravno, to će stvoriti narušavanje u gospodarstvu, ali će promicati i recikliranje. mikroplastika tu moram jako paziti na terminologiju tajništvo u EKI je dalo prijedlog za ograničavanje da se postupno povlači mikroplastika e, za sva e, korištenja u Europi. Taj prijedlog, o tom prijedlogu se raspravlja u odboru za procjenu rizika u EKI i očekujemo da će to mišljenje e, biti gotovo i u našem odboru i u odboru za društvenu analizu i onda to može krenuti u komisiju E, kako bi donijelo odluku treba li to provesti ili treba to e, ublažiti na temelju naših preporuka koje su na bazi e, znanstvenih dokaza. Dakle, to će biti dovršeno uskoro. Mogu li zamoliti moje kolege da samo to provjere? Kada se očekuje mišljenje raka? Indicijaka, dakle odbora za, procjenu rizika, dakle u lipnju sljedeće godine. Hvala vam lijepa, dragi kolege. Dakle, u lipnju ćemo završiti naš posao i onda ćemo mišljenje dvoju odbora predati komisiji kako bi donijela odluku. Dio te analize je isto tako e, traženje alternativa mikroplastici. Dakle, vraćamo se na izvornu raspravu, a naravno moramo razmotriti koliko e, dugo nam treba da se provedu te alternative, a to će opet biti instrument za promicanje korištenja e, alternativa mikroplastici. Ako sada idem na veća područja, potpuno se slažem sa komentarima vezanim za zaštitu na radu postoji potreba da se još više integrira i koriste e, snage tih dviju područja kako bismo dobili sinergiju i bolje zaštitili radnike, ali i e, uz niže troškove za poslodavca. Mislim da postoje značajne prilike, dakle ova vrijednost izlaganja na radu, e, što mi znanstveno podržavamo, je samo početak, ali postoje značajne prilike da se to poboljša. Naravno, to zahtjeva proaktivnu raspravu i kompromise s obje strane kako bismo osigurali da se to e, dogodi. Ne mislim na politički kompromis, e, više se radi o e, nekim tehničkim pitanjima. Kozmetika. Ne, ne slažem se da rič podriva uredbu o kozmetici i zabranu testirana na životinjama. Mislim da način na koji mi to provodimo e, zapravo e, e, komplementira i naravno poštuje tu zabranu testiranja na životinjima. U Riču uključujemo klasifikaciju, označivanje popova i ne mislimo da postoji mogućnost da se osigura sigurnost kemikalija za potrošače E, i za, e, i za radnike bez testiranja na životinjama i zato mislimo da postoji određeni sukob između političke želje da ne postoji nikakvo testiranje na životinjama, ni za kakvu tvar koja se koristi u kozmetici, prema onome što u riču se zahtjeva kako bismo osigurali sigurnost radnika koji koriste te kemikalije. Dakle, to je više neka vrsta percepcije, jer postoji vrlo uska granica, e, ali dobro definirana od toga kada se zahtjeva testiranje u skladu sa ričom u odnosu na uredbu o kozmetici. Što se tiče sporazuma o trgovini, trgovinskih sporazuma, općenito EK, Agencija za kemikalije, nema nikakav entitet izvan Europe. Kada sjedimo na konferencijama stranaka, uvijek sjedimo iza e, zastave Europske unije i podržavamo tehnički komisiju. Dakle, u smislu trgovinskih sporazuma mi nismo uključeni izravno u njih. Imamo pitanja kroz naše partnerske službe ponekad, međutim to nije naše područje rada. Što se tiče uvoza, kako možemo biti sigurni da su oni sklađeni sa zakonodavstvom? Mislim da Rič revidira ali i kemijska industrija također kaže da trebamo e, bolju provedbu na granicama kako bismo uhvatili nelegalne uvoze. Mi igramo tu vrlo malu ulogu, međutim ipak igramo određenu ulogu u koordinaciji e, sa vlastima za provedbu zakona i radit ćemo na povećanju e, tog napora i truda. Međutim, samo naš rad e, će marginalno moći povećati i poboljšati provedbu na granicama. Idemo sada na titanijum dioksid. Prvo se ispričavam. Neću moći odgovoriti na ova vrlo stručna pitanja, nisam došao pripremljen. Nisam, e, pročitao sam samo e, naš e, procjenu odbora za procjenu rizika, vrlo površno. Mogu odgovoriti možda na nešto, ali na neke pojedinosti mogu odgovoriti samo u pisanom obliku nakon što se konzultiram s kolegama. Općenito, ovaj odbor i parlament imaju svoju ulogu e, iz ugovora u odnosu donošenja odluka komisije. Moja uloga je da budem svjestan e, što e, se događa nakon toga, posebno ako dođe do rezolucije koja, i, koja je protivna ili koja kritizira znanstveno mišljenje koje smo mi donijeli u EKI. I ono što sam ovdje uspio pročitati, vidim jedan dio priče, međutim ne vidim drugi dio priče. I ako mogu samo općenito reći, a da ne ulazim velike detalje, ono što ja vidim ovdje, je da EKA vjeruje da je titanium dioksid karcinogen kada se udiše kategorija 2, dakle nije kategorija 1A, 1B, ali mislimo da je karcinogen e, udisanjem kategorija 2. Svi znanstveni podaci koje imamo to pokazuju. Mi smo primijenili znanost koju mi imamo i reći ću vam od kuda to dolazi na kriterije u globalni usklađeni sustav i stavili smo to e, na odbor za procjenu rizika, a to je odbor za koji ste vi i mi odlučili da će dati znanstveno mišljenje o tome. Podaci koje imamo su podaci za koje industrija misle da e, zadovoljavaju zahtjeve za rič i ako je to tako, onda odbor za procjenu rizika smatra smatra da je to e, karcinogen kategorije 2. Industriji se ne sviđa taj podatak i imamo dakle problem u riču. Međutim, oni su te podatke podnijeli prije par godina i kažu da su to podaci koji e, zadovoljavaju zahtjeve za informacijama. Dakle, ovo je jedan dio priče o podacima. Mi smatramo da on je karcinogen e, udisanjem i e, imamo e, nadležnost za upravljanje rizikom u EKI, pa mogu govoriti samo sa strane te nadležnosti. Naravno, e, uspostava IOL-a je dobar alat za, za upravljanje rizikom, ali ako to pogledamo kao alternativu, to je malo teško za mene. Razlog zbog koje klasificiramo tvari jest kako bismo omogućili radnicima da kada e, dižu staklenku sa tom tvari da shvate da je to karcinogen ili ne. I ako to nije označeno, onda radnik to ne zna i neće e, paziti toliko koliko ako piše na njoj da je karcinogen. Većina upravljanja rizikom e, radi na tome da e, moramo komunicirati radnicima da znaju s kojom se stvari moraju nositi ne da klasificiramo nego da ostavimo e, vrijednost za izlaganje e, na radu imate puno znakova za opasnost i želite recimo ako na, ako na cesti želite ograničiti brzinu ne smijete maknuti znakove jer to je intuitivno, međutim e, intuitivno moram reći da moramo zaštititi radnike. Radnik, radnici, iako imamo OL, dakle usklađeno ograničenje za profesionalnu izloženost, e, moraju znati o čemu se radi. Dakle, to je moje početno razmišljanje. Ja sam to vidio danas ujutro, vidio sam da imate to na dnevnom redu kasnije. Da, sutra. Ako imate još stvari za podijeliti, bilo bi bolje da to imamo, dobijemo prije sutrašnjeg dana. Dakle, na kraju bih želio zamoliti jedan od dva predstavnika parlamenta e, za upravni odbor, gospodin Kristijan Bernac, gospođa Kristijan Bernac. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Zapisala sam si vrlo zanimljive točke koje su spomenute na ovom sastanku, ali neću ući odgovaranje e, vezano u specifična pitanja. Ovo mi je bila prva godina da sam bila članica upravnog odbora i želim s vam podijeliti tri stvari koje trebate imati na umu. Kao prvo, primijetila sam da agencija EKA pokušava što prije reagirati što se tiče prioriteta i zadaća koje joj zadaju parlament i komisija, te da pokušava optimizirati i uskladiti svoj rad sa strateškim planom. EKA to čini tako što optimalno dodjeljuje resurse i tako što optimizira e, sustave i postupke kako bi se povećalo, povećalo obujam e, rada i produktivnost pojedinih e, radnika. Postupci se uvijek provjeravaju sa upravnim odborom, te se onda odobravaju ako se svi oko toga slažu. Dvije točke na koje uvijek gledam kao na dosta izazovne točke, e, do kojih se često koje se često vide na satnicima upravnog odbora. Jedna stvar tiče se proračuna. Vidimo da agencija EK živi sa promjenjivim proračunom, dakle da su prihodi e, vrlo variabilni i da agencija EK nas obavještava o prognozima što se tiče prihoda od e, naknada i obavještava nas o svim e, zadacima koji joj prestoje, ali to bi moglo biti izov za agenciju ako dobiva još i više zadataka u budućnosti bez dodatnih financijskih resursa. Te drugi izazov je taj da je agencija EKA izuzetno digitalizirana agencija Dosta se resursa posvećuje podacima, e, bazama podataka i razmeni informacija i EKA je stoga ispunila sve rokove s tim u vezi, te ću ja još pripaziti na to da se to tako i nastavi unatoč ovim izazovima koje sam spomenula. Hvala. Hvala. Sada smo došli do kraja ovogodišnjeg dijaloga, kao što ste rekli, ali naravno očekujemo novu strategiju za nultu stopu zagađenja od strane komisije u okviru Europskog zelenog plana i u tom smislu će vaša ekspertiza biti više nego dobrodošla nama u idućih nekoliko tjedana, mjeseci i godina. I stoga vas vidimo uskoro. Opet ovdje, pred odborom Envi, bilo vas ili nekoga iz vašeg eh, tima i hvala vam na onome što radite. Onda prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu, točka broj 6, to je prigovor u skladu s člankom 111. Delegirani akt o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa. Tu se radi o titanijevom dioksidu. Započnemo sa izvjestiteljicom, to je gospođa Ana Zalevska u ime ECR-a. Ispričavam se, koliko imam vremena na raspolaganju? Maksimalno četiri minute, u redu, hvala vam. Poštovane dame i gospodo, ovo je rasprava dakle, o titanijevom dioksidu, međutim ta rasprava je zapravo već započela i gospodin Hansen me nije uvjerio, ako iskreno kažem. Tu se ne radi o uvjerenju, nego o solidnim dokazima. Nakon što sam analizirala sve dokumente a naravno sve to sa ciljem da imamo dobrobit ljudi i okoliša, isto tako i zaštitu potrošača te građana. I moram konstatirati da ova rasprava traje već dvije godine, a da unatoč tome nismo dobili dodatne dokaze. Europska komisija također nema ništa slično provela se jedna vrlo skupa procjena o utjecaju na bubrege i, i e, rečeno je da se rezultati te studije mogu ekstrapolirati e, na zdravlje čovjeka. Naravno ovdje je važna klasifikacija. Radi se o klasifikaciji gdje kažemo da se tu radi o karcenogenoj tvari a sve u kontekstu zdravlja i zaštite na radu. Zašto? Zato što se radi većinom o toj tvari u obliku praha. Dakle, kao prvo se u okviru direktive trebamo pozabaviti tom tvari. To je direktiva gdje se gleda na uvjete radnika a zatim treba reći da imamo situaciju gdje ljudi neće biti izloženi titanijevom dioksidu na jednak način kao što su to danas. Osim toga ne možemo prihvatiti bez novih studija zašto bi se promijenila ta klasifikacija. Zašto? Titanijev dioksid koristi se u milijunima različitih proizvoda i ne postoji niti studija, niti dokaza o tome da dolazi do opasnosti za ljudsko zdravlje. Titanijev dioksid ima i neke posebitosti, e, posebice kada dolazi u dodir sa dužikovim dioksidom, a budući da nemamo novih dokaza i da nemamo novih analiza, te da uopće nemamo niti financijske analize, dakle analize učinka, financijskog učinka vezano uz to do kakvog bi troška došlo ako se pokuša zamijeniti ta stvar. I stoga i svih tih razloga čini mi se da bi bilo bolje da se supostavimo ovom projektu. Trebamo prvo analizirati uvjete rada, možda direktivu o uvjetima rada, možda bismo nju trebali izmijeniti e, u odgovarajućem smislu. Hvala. Hvala. Sada ćemo imati raspravu koju ćemo strukturirati po klubovima zastupnika. Dakle, krenut ćemo e, od EPP-a. Tko će govoriti u ime EPP-a? Peter? Ne. Kolegica, dobro, hvala vam što ste mi dali riječ. Mi nismo protiv ove klasifikacije titanijevog dioksida u načelu, ali mi kao EPP smatramo da bi ta klasifikacija kao e, potencijalni, e, kao potencijalna karcinogena tvar ili kao karcinogena tvar mogla stvoriti dosta neizvjesnosti e, što se tiče postupka recikliranja tvari iz mjesta te što se tiče standarda e, o zaštiti i zdravlju na radu. Znam da će se ta klasifikacija ticati samo otpada u obliku praha koji sadrži 1% ili više titanijevog dioksida, ali prah nije definiran i stoga je moguće na različite načine protumačiti te proizvode, proizvode koje možda i financira e, Europska unija, poput procesuiranja nekih tvari. E, ostataka i tako dalje. Mislim da bismo trebali dobiti dodatne e, dokaze prije nego što samo ovu odluku. Da je štetno na zdravlje, to je, smo dokazali u ispitivanjima na štakorima i mislim da je potrebno određeno vrijeme da se te studije provedu i e, da se onda donese zaključak. I zato sam i ja za taj prigovor, sve dok komisija nam ne pruži neko daljne obrazloženje i naravno neke daljne informacije o prijedlogu kojeg je iznijela. Hvala. Hvala u ime socijaldemokrata. Izvolite. Osoba koja nas je trebala zastupati nije ovdje. Ja ne znam za ovu temu, ali mogu vam reći da socijaldemokrati neće biti za prigovor. Ne mogu vam reći zašto točno, ali to je naše stajalište. Ispričavam se. Temelji se na znanosti to stajalište u ime kluba Renew. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovdje moramo razlikovati da smo mi kao većina kluba protiv ovog prigovora mi znamo da je rak visok, eh, visok rizik za radnike i da ih želimo zaštititi, ali ja evo osobno isto tako dolazim iz industrije, znam što ljudi rade kako bi se zaštitili i ne slažem se sa argumentima izvršnog direktora EKA, dakle radnici e, slijede e, školovanje za zaštitne mjere i čak i ako nemaju dobro školovanje ne mogu se pravilno zaštititi. Mislim da nije sporno da je ova tvar otrovna, ali treba naći neki razuman način, održiv način da se ovo riješi, a održiv način je da se primjenjuju ograničenja o izloženosti jer na taj način možemo postići zaštitu radnika i svih onih koji rade s tom tvari. Rizik se nalazi samo kada je ova tvar u obliku praha i kada je izloženost dugotrajna i u velikoj razini. Dakle, tu se radi o radu sa prahom, a ne o radu sa krajnjim proizvodom e, koji se onda daje krajnjom korisniku i stoga ja osobno nisam za ovaj prigovor. Hvala. Gospođa Paulus u ime zelenih. Da, moram bit, reći da sam malo iznenađena jer u klubu EPP kažete da se jako borite protiv raka i stoga mi je malo teško evo tu pomisliti da niste za to da se prigovori, e, da, da, da ste za to da se prigovori označavanju neke tvari vezano uz njegovo kancerogeno djelovanje. Tu se ne radi o tome da, nam je, da su nam potrebni jači znanstveni dokazi. Kao što gospodin Hansen rekao, mi imamo procjenu agencije EKA, imamo procjenu e, isto tako i Europske agencije za kontrolu e, bolesti mi ne želimo da ljudi udišu tu tvar i stoga trebamo dati radnicima i potrošačima tu, razinu informiranosti kako bismo ih zaštitili od e, štete. Hvala. U ime kluba ID e nemam nikakvog govornika na popisu. U ime ECR-a? Ne. U ime ID-a? U redu, izvolite. Euh, Hvala gospodine predsjedniče. Naše stajalište je ono koje već dugo zastupamo i vi to znate, što se tiče karcinogenih tvari. I ja nisam baš sigurna da bismo sada oko ovog prigovora trebali se vraćati na one običajne norme označavanja i ponovne procjene proizvoda sve treba ići u istom smjeru, dakle da imamo što veću zaštitu radnika, iako svačamo i e, zahtjeve poduzeća, ali prije svega treba razmišljati o zaštiti radnika. I ne smijemo e, propustiti da e, sa ovim prigovorom onda imamo i što veću razinu zaštite radnika. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ovo je prvi korak kako bismo klasificirali karcinogeno djelovanje titanijevog dioksida. Tu se radi o čvrstim i o tekućim tvarima, isto tako i o e, primjerice boji koja nije obuhvaćena ovome. I komisija sada misli da se pronašla e, dobra ravnoteža između zaštite zdravlja i interesa poduzeća. to je zapravo i osnovni problem ove uredbe. Zato što je ta potreba da zaštitimo vlastito zdravlje nešto gdje ne možemo onda ulaziti u kompromise sa onima koji imaju financijske interese. Tu se radi o opasnim tvarima, sa velikim rizicima s tim povezanima. I stoga nam je svugdje potrebna najviša kategorizacija tvari kako bismo konačno ovdje imali odgovarajuću strategiju. Genetski modificirani organizmi, recimo, tu ne razumijem, pa tu se sve omogućuje, ne postoji nikakav demokratski legitimitet, to se uvijek iznova spominje, a sada tu nastupamo protiv stajališta agencije EHE. Sve to se ne razmatra, pa e, komisija je obvezana slijediti mišljenje odbora za procjenu rizika i stoga uopće ne razumijem kako kolege mogu legitimne interese radnika i okoliša da ih se zaštiti od raka samo tako baciti e, na stranu, samo tako ako bi se e, ostvario profit. To je neodgovorno, dragi kolege, to ne smijemo poduprijeti i točno znate da, je da su industrijski lobisti napisali ovaj tekst. Hvala i za govornik na mojem popisu je Peter Lize. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Govorit ću na njemačkom. Da, draga kolegice, pa jasno je da mi kao pučani sada svaki put govorimo o tome da se želimo boriti protiv raka, ali uvijek nam se to prebacuje samo onda kad dakle, ne radimo ono što žele raditi zeleni. Mi smo jako precizni i želimo se detaljno pozabaviti stvarima i nedavno sam razgovarao sa Njemačkim institutom za rak. Tek od uzroka raka postoje mnogo dobra saznanja. A ova kemikalija o kojoj mi sad raspravljamo, pa po tom pitanju njemački sud nije mogao meni potvrditi da je došlo do jednog slučaja smrti zbog te tvari na području cijele Europske unije. Zbog toga moramo ozbiljno o tome govoriti, zbog toga je kolegica Spiraki postavila i dobra pitanja. Nije rekla da ćemo mi to u svakom slučaju odbiti. Mi ćemo rado govoriti o konkretnim točkama, ali je činjenica takva da u Njemačkoj ona institucija koja se bavi zaštitom radnika i radnica, a to je dakle savezni sindikat, da kaže da je da su ovi propisi nepotrebni, da imamo dovoljne propise kako bismo zaštitili radnike i radnice. A njemački ministar koji dolazi iz stranke socijaldemokrata govori isto i onda bismo trebali pomalo razmisliti o tome. Je li ovo doista nešto će pomoći? Ja imam tri konkretna pitanja upućena komisiji. Kao prvo, je li točno ono što e, govore Eh, podnositelj ovog, ovog zahtjeva da imamo dakle eh, eh, rezultate studija samo kod, na, na štakorima, a ne na ljudima. Ako postoje neka saznanja na ljudima, može li nam ih poslati do sutra ujutro? Isto tako, govori se da će učinci na recikliranje biti minimalni. Tako stoji u dokumentu komisije, ali u kojim će to biti onda do kojih će to učenjaka doći ipak. Isto tako kako će se točno označavati, što će se točno označavati da se ne mora primjerice boja označavati, to mi je jasno, zato što se u tome nalazi prah. Ali kada se e, ta boja onda mora primjerice reciklirati, onda bi moglo doći do, ponovno do e, kancerogenog učinka te tvari. E, važno je su tako da radnici naravno nisu izloženi tom prahu. Ja mislim da bi druge alternativne opcije bile još i problematičnije od ovoga i stoga me zanima kako će konkretno označavanje biti poduzeto. Hvala, ja ću riječ sada dati komisiji. Glavna uprava za okoliš je tu i onda ćemo s time zaključiti. Vezano uz titanijev dioksid, izvolite. Hvala vam i hvala na prilici da raspravljamo o našoj odluci da svrstamo titanijev dioksid u karcinogenu kategoriju broj 2. Kao što znate, Cilj e, našeg zakonodavstva je da imamo visoku zaštitu ljudi i okoliša i tu dakle pokušavamo identificirati e, opasne e, sastavnice tvari. Moguće su dvije stvari, da imamo harmoniziranu klasifikaciju koje pokreće ili država članica ili sama industrija ili da svaka država članica, svaka industrija provodi vlastitu, vlastito upućivanje na opasnost. imamo harmoniziranu klasifikaciju za sve tvari koje su u karcinogenoj kategoriji broj 2. Dakle, prijedlogove odluke koju smo iznijeli e, temelji se na mišljenju e, odbora za procjenu rizika pri EKI e, koja istražuje zahtjeve bilo država članica, bilo industrije o tome i odbor je izradilo svoje mišljenje i od tada, kao što su neki s pravom rekli, nismo zaprimili niti jedan novi dokaz koji bi doveo u pitanje odluku tog odbora za procjenu rizika. Dakle, imamo samo to znanstveno mišljenje tog odbora iz EKE. E. Naša odluka se dakle temelji na tom mišljenju, ali isto tako i na temelju rada Međunarodne agencije za borbu protiv e, raka. To je agencija pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji koja je rekla da je titanijev dioksid e, potencijalno karcinogena tvar za ljude, a Isto tako smo imali i druge odluke Europske komisije Europske unije, primjerice da zabranimo titanijev dioksid u drugim oblicima u kozmetičkim proizvodima e, koji se raspršuju u sprejevima, dakle. Mi smatramo da je naša odluka dobra i da je utemeljena na znanstvenim e, dokazima. Vezano uz to je li ova klasifikacija za označavanje bolja opcija od e, toga da se pozivamo na zakonodavstvo o zaštiti radnika. Pa ta dva komada zakonodavstva su e, komplementarna, oni nisu oprečna. Harmonizirana klasifikacija pod e, tim zakonom nam dopušta da donesemo tu odluku, a to ono dopušta pak radnicima da na pravilan način rukuju tom tvari, na, štit, na siguran način. I doći dakle, do pozitivnih učinaka što se tiče zaštite radnika. Harmonizirana klasifikacija također e, podupire e, određivanje vrijednosti o procenama e, toksičnosti, a titanjev dioksid i sva ta zabrinjavajuća pitanja ne tiču se samo zaštite radnika. To je također nešto što se tiče i svih onih zaposlenika koji nisu pokriveni e, zakonom o zaštiti radnika, te isto tako i vezano uz potrošače koji će možda biti izloženi toj opasnoj tvari. Što se tiče posljedica do koje će doći zbog naše harmonizirane klasifikacije, vidjet ćemo bolje da je ta tvar doista opasna, na sigurniji način će se rukovoditi tim proizvodom, a isto tako će se onda i putem drugih mjera omogućiti sigurnije baratanje tim proizvodom. Tu se radi samo dakle o opasnim specifičnim faktorima koji sadrži tvar. Neko od zaposlenika je rekao da je prah neidentificiran pojam i da će biti problema prilikom provedbe. Rak je predložio da se ta tvar klasificira kao kancerogena kategorija 2, a u odluci Europske komisije se govori o toj tvari u obliku praha za, za čestice koje imaju aerodinamički e, promjer od manje ili jednako 10 mikrometara. Što znači da mi dajemo određen promjer za te čestice što mi smatramo da su, da upravo one čestice koje se mogu udahnuti. Dakle, imamo jako specifičan promjer i zbog toga se onda ta odluka može adekvatno i provesti. Postavljeno je pitanje imamo li samo studije na životinjama da, to su studije koje imamo od industrije. Rezultati te studije na životinjama i taj potencijal da se ekstrapoliraju ti podaci na ljude, pa to je nešto pitanju čega je odbor RAK odlučio da se tvar ne e, kategorizira kao kancerogena tvar 1b, nego kao kancerogena tvar 2, u kategoriji 2. Dakle, ta zabrinutost vezana uz ljude, koja proizlazi iz studija nad životinjama, to je već nešto što je taj odborak uzao u obzir u svojem mišljenju. Što se tiče označavanja, o tome je poznano pitanje, dakle, tvar će se morati označavati, ali su tako i mješavine koje su klasificirane, to su mješavine u obliku praha. Postoje mješavine koje se neće morati označavati sukladno našoj odluci, a to će biti tekuće mješavine, ali će morati biti označene. Dakle, one nisu klasificirane mješavine, ali će biti označene mješavine, te će se onda objašnjavati na njima da mogu možda sadržavati u tvari koje se mogu udahnuti i to će pisati na toj oznaci. I upozorenje će reći da je moguće e, doći do e, e, toga da se ta tvar udahne u obliku kapica i stoga se traži pažnja od radnika. Mislim da je to odgovor na sva pitanja koje ste imali, a zaključno mogu reći da za novu komisiju koja je danas stupila na snagu je borba protiv raka važan prioritet, a samo na jedan način možemo se boriti protiv raka, to je da identificiramo kancerogene tvari, a bez daljnje klasifikacije nećemo moći na siguran način ih koristiti. Hvala o ovom osjetljivom pitanju. Glasujemo sutra. Sada možemo prijeći na sedmu točku na dnevnom redu. Prigovor u skladu s člankom 112 poslovnika uvoz hrane za kućne ljubimce iz Saudijske Arabije. Riječ ima Joel Melin iz kluba zastupnika IDE. Hvala vam gospodine predsjedniče minimalistička komunikacija u okviru e, komitologije Um, sadrži uh, taj prijedlog Europske komisije da se Saudijska Arabija uključi na popis, da se ona mogu uvoziti um, hrana za životinje na bazi peradi i da se može omogućiti provoz uh, unutar Europske unije pod uh, argumentom da je Saudijska Arabija podnijela dokaze o sanitarnim uvjetima i o kontroli tih proizvoda. Ali mi imamo barem tri razloga zbog kojih trebamo odbaciti taj prijedlog. Prvi je taj što jedinstveno europsko tržište zapravo nema potrebe za tim uvozima, već e, imamo velik rast e, tog sektora, imamo e, višak. Ovako otvaramo vrata Europskoj uniji proizvodnji iz trećih država a to onda u stvarnosti dovodi do toga da će se sniziti naši okolišni i znanstveni standardi, a i kvaliteta tih proizvoda. Jer trebamo reći da Europska unija nema resurse da redovito na pravilan način e, kontrolira sve ono što moraju ispoštovati tvrtke i trećih država. Dakle, postoji taj, to načelo predostrožnosti ovdje. Isto tako kao treće, Saudijska Arabija primjenjuje šerijatski zakon, što znači da se na ritualan način e, životinje ubijaju bez ikakvih e, e, ikakvih mogućnosti da se životinje dakle bez e, nikakvih e, razmišljanja o dobrobiti životinja. Dakle, e, životinje se ubijaju potpuno svjesne, a mi smo oni koji kažemo da smo uvijek za dobrobit životinja. Isto tako, želimo imati trgovinsko partnerstvo sa državom koja jasno, a gospodine predsjedniče, vjerujem da ćete se slagati sa mnom, gazi vrijednosti koje mi ovdje u Europskom parlamentu zastupamo. I isto tako ne poštuje međunarodno pravo. To je zemlja u kojoj se ubijaju novinari, gdje se službeno redovito financira terorizam, gdje se ženska prava gaze, a niti ljudska prava se ne poštuju u potpunosti. I iz svih tih razloga ne možemo prihvatiti prijedlog komisije stoga vas molimo, dragi kolege, da e, podržite ovaj prigovor. Hvala vam. So, uh, Hvala. Slijede govornici u ime kluba zastupnika, prvo iz EPP-a. Hvala. Kao izvjestitelj u Sijeni za ovaj dosije iz EPP-a, ja sam protiv prigovora provedbenom aktu za uvoz hrane za kućne ljubimce iz Saudijske Arabije i to je sljedećih razloga. Prvo, vlasti kraljevine Saudijske Arabije tvrde da zemlja poštuje sve relevantne standarde i jamči kontrolu kada je riječ o proizvodnji ove hrane. Stoga dodati Saudijsku Arabiju na popis trećih zemalja iz kojih se može uvesti kućnja, hrana za kućne ljubimce u Europsku uniju jest opravdana odluka. Proces autorizacije slijedi sve primjenjive međunarodne standarde i europske norme, a glasanje za prigovor značilo bi da se ne poštuje, poštuju načela E, trgovine utemeljene na pravilima. Dakle, predlažem da se odbaci ovaj prigovor. Hvala. Hvala. U ime SID-a sljedeći govornik, odnosno govornica. Hvala. Ovoga puta sam malo više upoznata s temom o kojoj je, o kojoj je riječ, e, pa mogu nešto reći o tome. SID ovo ne podupire i to iz sličnih razloga koje je naveo EPP. Prvo, postoji niz zemalja koje, poput Turske, Maroka i Izraela, e, koje mogu uvoziti proizvode, a u kojima se obavlja ista vrsta klanja. Dakle, te prakse su već dozvoljene, ti proizvodi se već uvoze u Europsku uniju, stoga ne treba tu diskriminirati zemlje. SID bi volio razgovarati o tome možemo li općenito poboljšati taj aspekt dobrobiti životinja sa zemljama s kojima trgujemo, ali prigovor nije dobro sredstvo za to e, i stoga ćemo glasovati protiv tog prigovora. U ime kluba zastupnika Renew. Hvala. Želim pohvaliti izvjestiteljicu ali zapravo imam jedno e, pitanje koje se tiče načela. Možda to nije direktno povezano s ovom točkom, ali je relevantno. Raspravljali smo o prijevozu životinja e, već u nebrojenim forumima unutar Europskog parlamenta. Prošlog tjedna u Rumunjskoj je 14.000 ovaca se utopilo u Crnom moru tijekom prijevoza i to je zapravo povezano sa međunarodnim sporazumima jer kada se nalazite u međunarodnim vodama onda se više zapravo ne primjenjuje EU zakonodavstvo. Dakle, volio bih doti, dobiti pojašnjenje od komisije. Što možemo napraviti da bismo u te bilateralne sporazume uvrstili klauzule kojima se jačaju naši standardi e, dobrobiti životinja i drugi standardi koje je spomenula izvjestiteljica. Hvala u ime zelenih. Nema govornika. Ili ima? Mislim da je ovo važna tema. Glavna tema je ovdje dobrobit životinja i što možemo napraviti kako bismo poboljšali kako bismo to poboljšali i, poboljšali. I dalje raspravljamo o rezoluciji Dakle, potrebna je jedna opća uredba kojom se štiti e, dobrobit životinja. Hvala, ECR. Hvala vam. Mi se ne slažemo s prigovorom. Zalažemo se za slobodnu trgovinu. A komisija je već izjavila da je ta trgovina u redu stoga nemamo razloga ne vjerovati im i mislimo da ovo nije najbolji način za e, konflikte sa Saudijskom Arabijom. To bi zazvao konflikte, dakle protiv toga smo. Više nema govornika. Za komisija, glavna uprava Sante, imate dvije minute za odgovor. Hvala vam. Dobar dan svima. Mi smatramo da je nacrt uredbe u potpunosti usklađen sa provedbenim ovlastima iz osnovnog akta. Treća zemlja koja traži autorizaciju za uvoz hrane životinskog podrijetla prolazi kroz stroge kontrole i provjere kako bismo bili sigurni da je sve usklađeno sa relevantnim uvjetima za zdravlje i da su uspostavljena dovoljna jamstva u pogledu kontrola u proizvodnom lancu i u pogledu završnog proizvoda. Komisija pridaje veliku važnost dobrobiti životinja, a to uključuje zaštitu životinja u vrijeme klanja. Iz tog razloga članak 12. uredbe 1019 iz 2009 nameće konkretne zahtjeve u pogledu uvoza mesa iz trećih zemalja. Međutim, ti zahtjevi ne primjenjuju se na nus životinske nusproizvode ili hranu za kućne ljubimce. Međunarodna trgovina hranom za kućne ljubimce podliježe standardima koji se nalaze u osnovnim pravilima Svjetske trgovinske organizacije. A prema tim pravilima hrana za kućne ljubimce mora ispunjavati sve standarde koje se tiču e, sve relevantne standarde iz kodeksa. Međutim, to ne sadrži odredbu o dobrobiti životinja u smislu hrane za kućne ljubimce. Saudijska Arabija, dakle, podnijela je zahtjev za uvoz hrane za kućne ljubimce. Europska komisija je procijenila sve sustave i, i utvrdila da Saudijska Arabija ispunjava sve EU uvjete. Temeljem članka 13 ugovora o funkcioniranju Europske unije, članak 4.4 uredbe broj 1099 iz 2009. osigurava e, jednu e, iznimku kada je riječ o ritualnom klanju. Europska unija mora poštovati slobodu vjeroispovijesti i pravo na štovanje, na religijske prakse, kao što je navedeno u povelje temeljnih prava Europske unije. Komisija smatra da europskog zakonodavstvo oslikava i uspostavlja dobru ravnotežu između zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja s jedne strane i s druge strane slobode vjeroispovijesti. Hrana za ljubimce iz Saudijske Arabije uključivat će meso peradi koja se, koje se proizvodi u Europskoj uniji i u trećim zemljama koje imaju odobrenje za uvoz u Europsku uniju. 57 zemalja ima već e, dakle, odobrenje za uvoz hrane za kućne ljubimce u Europsku uniju. Europska unija E, dakle, tvrdi da ako se ovaj prigovor usvoji, to bi moglo dovesti do toga da zapravo Europska unija ne poštuje neke međunarodne standarde, a to je protivno našem, e, našim e, pravilima za međunarodnu trgovinu. Hvala. Sutra ćemo glasati o tom prigovoru. Sada možemo prijeći na osmu točku na dnevnom redu. Dajem riječ Michel Rivazi. Merci, Hvala vam, gospodine predsjedniče, gospodine Ovo je zahtjev za rezolucijom kako bismo se suprotstavili mjeri gdje komisija treba nadzirati eh, hranu koja dolazi iz Japana. To su ti propisi. Komisija je izmijenila aneks broj 2 te sada ukida zahtjeve vezano za analizu za određene proizvode, te isto tako posebno vezano uz geografske ograničenja, ali postoje tri općine u kojima sam ja osobno bila koji se to tiče. To su općine, općine koje su kontaminirane sa nesrećom e, u elektrani Fukushima. Što kaže komisija? Pa ne trebaju nam više uzorci, ne trebaju nam više mjere, a japanske vlasti su te koje provode te mjere, a oni imaju nižu razinu po tom pitanju od nas i oni s druge strane mnogo više paze na zdravlje ljudi od e, nas, ali zašto se ukidaju neki uzorci, zašto te općine e, koje e, su doživjele tu nesreću, zašto ih svako tetira i zašto smo zaprimili taj prijedlog. To se pitamo. A zatim imamo jednu drugu zabrinutost. Što analiziramo? Nesreća u Fukushimi je dovela do oslobađanja dvije tvari. Jedna tvar koja e, ima životni vijek dvije godine i druga tvar koja ima e, životni vijek tri godine. A šta je sa jednom trećom tvari koja koju još uvijek ispušta elektrana u Fukushimi zato što se još uvijek same srži sada hlade, iako puno te tvari prolazi u otpadne vode, pokušavaju se to ograničiti, ima tu i plutonija i drugih tvari i to se sada ograničeno u kontejnerima. Mi tražimo dakle da se još dodaju druge E, mjere za dvije tvari, dakle koje imaju dvije pol godine i jedna druga tvar koja ima 28 godine životnog vijeka. Zatim još jedna druga stvar, mi uvozimo rižu iz Japana. Zašto? Kako bismo ju pretvorili u hranu za novorođenčad. A imamo ograničenje od 500 bekrela po kilogramu za e, te tvari. Australci, Japanci i drugi nam kažu pa zašto bismo uvozili e, rižu sa 500 bekela po kilogramu kad imamo mogućnosti uvoziti rižu koja nema uopće, koja nije uopće kontaminirana sa tim tvarima. Zatim isto tako, još jedna tema koja nas zabrinjava, prošli tjedan smo bili kao delegacija u Japanu tamo sam izravno postavila im to pitanje. Dakle, imamo milijune kubičnih metara e, koje se trenutno sadržava u toj, u, toj elektrani Fukushima gdje se otpadne tvari u kontejnerima zbrinjavaju. Mislim da bi Europska komisija trebala uzeti uzorke iz tih kontejnera kako bi točno znali što tamo ima. Jer oni kažu da tamo ima samo nutricijuma, a imamo i sve druge E, druge, imamo tu plutonija i drugih tvari i niko zapravo ne zna točno. Mislim, sjetite se kako je ta industrija, ona je bila povezana s vladom, u tom trenutku nismo ništa o tome zvali, znali, a oni žele to žele sada pustiti u Pacifički ocean. Znate li za sve te radioelemente, sam im ja postavila to pitanje, oni su rekli da ne znaju. Mi vidimo da će oni te milijune kubičnih metara pustiti u Pacifički ocean. To će zatim kontaminirati ribu, alge i tako dalje. Dakle, ne može im se dopustiti da to rade, a tu Europska unija treba ispuniti svoju ulogu zato što imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Japanom, kao što znate. I zato vas pozivam da glasate za taj prigovor i da e, se povuku ove mjere i da se do travnja 2020. godine najkasnije iznesu nove mjere kako bismo imali visoku zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. A isto tako su nam potrebne i dodatne informacije vezano uz to što se događa u Japanu i zašto bismo uvozili japanske proizvode ako su ti proizvodi kontaminirani. Hvala, EPP. Hvala Mijenjam gospodina Kanefa koji je izvjestitelj u Sijeni iz EPP-a za ovaj dosija, a danas nije mogao biti ovdje. Gospodin Kanev je protiv ovog prigovora. Njegovo stajalište temelji se na pouzdanosti postojećih kontrola i podataka koje su proslijedile japanske vlasti za 2017. i 2018. godinu, a tu su i dokazi o tome da se nije prekoračila maksimalna razina radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani koja je uzgojena u sezonama nakon nesreće. Dodatni argument protiv ovog prigovora jest sporazum o slobodnoj trgovini s Japanom te naglašava da Europska komisija treba Europskom parlamentu pružiti dodatne detaljne informacije, ali ovaj problem se ne treba pripisati odnosima razmjeni između Europske unije i Japana. Dakle, EPP odbacuje ovaj prigovor, odnosno sutra će glasati protiv ovog prigovora. Hvala. SID. Hvala. Zahvaljujem svima na raspravi. Gospođi Rivasi želim poručiti sljedeće. Jasno mi je da su neki zabrinuti zbog ove hrane za životinje i hrane. I mi se moramo pobrinuti da sva ta hrana koja ulazi u Europsku uniju bude dobra. Ali tu je zapravo riječ o dvije, dva pitanja. Prvo, transparentnost podataka, a drugo, e, voda za hlađenje u nuklearnoj elektrani. Kada je riječ o transparentnosti podataka, Dakle, mi smo već dobili neke podatke i neke informacije, a zatim voda za hlađenje. Zanima me, što će se s njome dogoditi e, do 2021. godine. Voljela bih da se nešto poduzme unutar Europske unije, da se podigne razina svijesti o tome što se radi s tom vodom za hlađenje. Mi kao SID nećemo podržati ovaj prigovor, iako se zapravo slažemo sa zabrinutostima oko vode za hlađenje. Ali Europska komisija tu treba nešto poduzeti. Dakle, mi nećemo podržati ovaj prigovor, ali i dalje smatramo da se nešto treba poduzeti kako bi se uklonile ove zabrinutosti. Hvala. E, Klub zastupnika Renew. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Iako do sada nije došlo do jednog incidenta, a provode se kontrole već 7 godina, a i draga Mišel, ova mjera podizanja zabrane se ne tiče svih elemenata, da, to je ta, ta, točno i isto tako što se tiče odbacivanja radioaktivne vode, pa to je nešto što je ispomenuo i sam ministar e, za okoliš u Japanu. Mi ćemo glasati za ovaj prigovor smatramo da treba zaštititi europske građane protiv bilo kakvih rizika veznih uz rak. Ovo je slična tema koja je ona prethodna tema i moramo se snažno boriti u Europskom parlamentu protiv raka, a ne možemo onda u tom slučaju e, pustiti da dolazi do ovakvog radioaktivnog rizika. Treba nam više transparentnosti, kao što si rekla, i do veće, e, veće vidljivosti toga i stoga te podržavamo. Hvala, klub zastupnika IDE. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Osobno rečeno, mislim da mnogi iz mog kluba uopće ne diskriminiraju i ne žele imati um, jednu preferenciju za bilo kakav politički sektor i mi mislimo podržati ovaj prigovor gospođo Rivazija. Mislimo da je ljudsko zdravlje iznad bilo kakve politike, a ovi elementi koje nam je pružila gospođa Rivazija isto tako i legitimna sumnja, zato što doista treba govoriti o tom pojmu. Vrlo često smo u protokom sazivu raspravljali o dokumentima gdje brojke nisu bile potvrđene od strane nekoliko nezavisnih studija, a pristup predostožnosti se gotovo nikad ne poštuje. A kada se radi o kancerogenom riziku, riziku od raka, i to, sigurno, tu mi sigurno neće drugi proturječiti, da smo ovdje na jednom području rizika od raka gdje e, vidimo da se ti rizici stalno pojavljuju jedan nakon drugih i onda znamo da moramo biti oprezni čak i ako su brojke dobre. Iz svih tih razloga ćemo podržati ovaj prigovor. Hvala. Hvala, ECR. Mi se ne slažemo s prigovorom i to za to postoje tri razloga. To je nasumično izabrano jer su standardi uvoza revidirani već nekoliko puta. Drugo, Japan, japanski standard je restriktivniji od e, standarda koje imamo u Europi. I treće, nije pronađen nijedan slučaj nesukladnosti već 7 godina, a provedene su kontrole. Hvala Gue. Hvala. Komisija predlaže da se počne stavljati na tržište hrana iz Fukushime i riba iz tog područja. Čini se da se testovi, eh, da su testiranja uglavnom japanska i može li komisija potvrditi da japanski testovi nisu previše restriktivni, odnosno da ne pokazuju u potpunosti stanje radioaktivnosti? Je li moguće da neki japanski poduzetnici doista namjeravaju e, pustiti radioaktivnu vodu u ocean, u more, jer to je opasno za e, lokalne uvjete za e, život u moru. I zanima me kako ćemo nagovoriti Japan da to ne napravi. Je li ovdje doista riječ o jednom od, najopasnije jednom od najopasnijih mehanizama trgovinskih sporazuma? Jer ubrzo nakon što je na snagu stupio sporazum sa Japanom, sniženi su sigurnosni standardi kako možemo dopustiti da se promiče trgovina s Japanom ako je Japan počeo sada komercijalni kitolov, tisuće dupina se svake godine brutalno ubija. Dakle, mi, će, mi smo za ovaj prigovor. Dajem e, riječ e, glavnoj upravi Sante. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Evropska unija je uzela restriktivne mjere e, za uvoz e, hrane iz Japana kako bi osigurala e, visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja. Te mjere su na snazi već dvije godine. Japanske vlasti su provele vrlo široku kontrolu radioaktivnosti za njihovu poljoprivrednu proizvodnju Pojedini analitički rezultati vezani za prisutnost radioaktivnosti, ima više od 300 tisuća takvih kontrola godišnje, e, dakle uzoraka koji se analiziraju od 2011. i to je javno e, dostupno e, i objavljeno. Isto tako, nadležna tijela država članica provode kontrole o prisustvu radioaktivnosti u hrani, hrani za životinje uvezene iz Japana bilo je, ne, nije bilo nikakve neusklađenosti od lipnja 2011. Mi posebnu pozornost polažemo kada razmatramo kriterije za revidiranje mjera i pozorno eh, analiziramo podatke koje nam daju japanske vlasti, a isto tako nadležne vlasti e, država članica u trenutku uvoza. Kada se radi o hrani i hrani za životinje iz japanskih općina, više ne tražimo predtestiranje za usklađenost e, sa e, jer postoji stroga e, kontrola u Japanu e, tijekom prošle godine. Naravno, e, ako su na raspolaganju dovoljni analitički rezultati za općinu Fukushima, postoje strože, stroža pravila i u posljednje dvije godine kada se analiziraju rezultati. Kao što je gospođa Rivesi rekla, imamo vrlo niske E, niske e, razine radioaktivnosti e, od hrane iz Japana za usporedbu od hrane koja je proizvedena blizu Černobila ili kada bi došlo do takve havarije u Europu. Dakle, kada se radi o provedbenoj uredbi provedbi uredbe. Ona se temelji na 100 tisuća uzoraka za, za za e, govedinu, dakle od siječnja 2017. do prosinca 2018. Kao što sam već spomenuo, promjene e, su provedene nakon analize tih podataka i e, opravdanje za te promjene je dano e, zastupnicima na zahtjev. Komisija dalje prati situaciju, redovito e, provjerava analitičke rezultate japanskih vlasti i ishoda kontrola, odnosno provjera pri uvezu. Naravno, to se može revidirati u svako doba ako dođe do novih elemenata. Redovito nas obavještavaju o stanju E, nuklearne elektrane Daiichi iz Fukushime, posebno kada se radi o kontaminiranom otpadu i vodi za hlađenje. japanske vlasti su se obvezale da će obavijestiti e, komisiju vezatno za e, razine radioaktivnosti vode za hlađenje i na temelju tih podataka mi smo spremni djelovati. Dakle, komisija je mišljenja da primjena strožih kriterija i e, dostupnost podataka e, osiguravaju i dalje vrlo visoku razinu zaštite zdravlja i zato smatramo da mišljenje, odnosno mi smo mišljenja e, da komisija ne prelazi svoje provedbene, svoje provedbene ovlasti iz uredbe usvajanjem ovog, ovog, ovog nacrta provedbene odluke komisije. Hvala lijepo, o tome će se glasati sutra. I posljednja točka dnevnog reda, radi se o pesticidima. Započet sa Anom Hazekamp i onda su izvijestitelji izvjestitelji će isto dobiti riječ sa zelene. Dakle, Anja Hazekamp. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Nažalost, još jednom moramo dati prigovor, podnijeti prigovor zbog tri vrlo opasna pesticida. Većina Europskog parlamenta je podržala naš prigovor i pozvala da se više ne produži važenje odobrenja za pa, pesticide koji postavljaju e, prijetnju ljudima, životinjama i okoliša. Međutim, nakon tri e, dana komisija je odobrila još jedno produženje roka važenja. Dakle, govorimo Kažu da im je to produljenje potrebno jer postupci za donošenje odluka još nisu dovršeni. Zašto nisu? Prema nizozemskim vlastima, odnosno tijelima za davanje odobrenja, postoji dovoljno informacija kako bi se moglo sada donijeti odluka i izuzetno je važno da to u stvari i učinimo. Zato što sadašnje produljenje će isteći krajem siječnje, a mankozeb je jedno od najviše korištenih pesticida u Europskoj uniji on e, zaista e, šteti zdravlju ljudima u Nizozemskoj i Francuskoj gdje se e, široko koristi taj, otrovi, taj otrov. Podaci pokazuju da sami poljoprivrednici i njihove obitelje i susjedi oboljevaju. Odbor za procjenu rizika u EKI je zaključio da je ta tvar opasna. Drugim riječima, ona ne zahtjeva, ne zadovoljava zahtjeve direktive i zato treba odmah zabraniti tu tvar. Potpuno je neodgovorno izložiti ljude još godinu dana e, na tu tvar. Ista stvar isto vrijedi i za dimoksistrobin. E, uredba već e, već govori o tome da je to disruptor, e, hormonalni disruptor i da je neprihvatljivo da ljude, životinje i okoliš e, podnesemo tom riziku. Mislim da komisija mora zabraniti tu opasnu tvar i ima dovoljno mogućnosti da to učini zato što postoji dovoljno znanstvenih e, dokaza za tu zabranu. Isto tako postoji još jedna jedan postupak koji pokazuje da je e, to moguće i nadam se da ćete podržati ovaj prijedlog. Hvala. Ime PPA, poštovani predsjedniče, mutageni koji utječu na zdravlje ili kancerogene tvari treba ograničiti. Ja to svačam. Svačam e, zbog čega su ovo e, potakli e, oni koji su uložili prigovor. Naravno, to se sve treba odvijati samo na temelju dokaza. Tu se radi o produljenju dopuštenja za deset tvari koje, koje trenutno imaju dopuštenje. A proces evaluacije i provere još traje i odluka još uvijek traje, to jest još nemamo odluku. I pravna situacija u ovom slučaju je vrlo jasna. Europska komisija ima obvezu da to dopuštenje produlji e, sve dok se proces evaluacije ne završi. I upravo se radi o tome da se ovdje kasni u postupku zbog e, kašnjenja u državama članicama i zbog toga što EFSA kasni sa e, procjenom. Dakle, ne radi se o kašnjenju e, zbog samih proizvođača i konkretno to znači da će EFSA onda tek donijeti tu odluku. Poduprijeti ovu rezoluciju znači da jedna proizvodna odluka bez znanstvenog dokaza odlučuje o dopuštenju tih tvari. To bi dovelo do toga da dopuštene tvari u europskoj poljoprivrednici se više ne mogu koristiti i onda bismo dakle poljoprivrednicima uskratili rješenja koja su im potrebna na njihovim poljoprivrednim gospodarstvima i za koje djelomično ne postoje alternativna sredstva. Takav korak bi nadalje proizvao da mnogi poljoprivrednici u EU nasma poljoprivrednika u trećim državama eh, se nađu u nepovoljnijem položaju Europska poljoprivreda proizvodi pod najstrožim e, proizvođačkim propisima, a ova rezolucija urušava naše poljoprivrednike, našu sigurnost planiranja i pravnu sigurnost. I stoga preporučam da odbijemo ovu rezoluciju, to jest ovaj prigovor. Hvala u ime socijaldemokrata Jute. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je to nažalost e, jedan slučaj kad je komisija zajedno stavila u jedan paket e, pesticide i aktivne tvari koje jesu problematične. Ovdje se radi konkretno o dvije tvari, a to je mankozeb i dimoksistrobin. Mislim da je problem u tome da oni ne zadovoljavaju kriterije za odobrenje, za davanje odobrenja. I izgleda da je s jedne strane to pritisak da ih se zadrži na tržištu kako bi produlje i da bi produljili e, procjenu, ali mislim da bi komisija trebala iskoristiti priliku da e, da učini ono što je učinila i na primjeru klora. Dakle, ne radi se o svim aktivnim tvarima, nego konkretno o dvije tvari. I mislim da moramo zamijeniti te opasne pesticide. Hvala. Hvala za ID. I za, nema govornika za ECR. Mi smo protiv ovoga prigovora. Mi smatramo da predvidljivost za poljoprivrednike je važno pitanje Radi se samo o produljenju. Pa smatramo da ovo, ovaj prigovor nije utomeljen. Za zelene? Za zelene? A, to je dobro, ja volim biti na kraju kako bih mogla se sažeti. Uglavnom, što se tiče mankozeba i e, dimoksistobina, to su tvari koje su otrovne za reprodukciju i poznati su po svojim, eh, po svojem djelovanju kao endokrini disruptori i Europska komisija ih e, je klasificirala kao takve, a sada ih dopušta bez opravdanih razloga i stoga krši tako europske propise. Prema Europskoj komisiji sve tvari koje su toksične za reprodukciju ne bi trebalo dobiti dopuštenje i dopuštenje tih tvari se treba isto tako i vremenski ograničiti. Uzevši u obzir da postoje istinski, e, istinske opasnosti na okoliš na ljude i da e, je komisija već ovako slično postupila tri puta, vidi vidi se da Europska komisija svakako ne radi za zdravlje građana i za biološku raznolikost, već za gospodarske interese. To je neprihvatljivo i stoga tražimo da Europska komisija barem za te dvije tvari povuče e, to da misli dakle, produžiti odobrenje. Za komisiju, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju i dobro večer. Željela bih samo reći nekoliko komentara o ovom nacrtu prijedloga rezolucije. Kao prvo bih željela reći da po našem mišljenju mi ne prelazimo provedbene ovlasti komisije s ovom mjerom. Mjera slijedi postupak iz uredbe o proizvodima za zaštitu biljka, bilja, e, to je članka 7 to znači da kada treba e, isteći odobrenje, a to je i van kontrole proizvođača, onda komisija mora produljiti ovo odobrenje. Nedavno Europski ombudsman u jednom predmetu je potvrdio da komisija ima tu obvezu. To je slučaj za sve, za deset tvari u nacrtu provedbene uredbe i važno je primijetiti da ova mjera i, članak, i postupak iz članka 17 se primjenjuje bez obzira na klasifikaciju tvari. Dakle, primjenjuje se u svim slučajevima kada tvar zadovoljava kriterije, granične kriterije ili ne. To znači da klasifikacija ne uspostavlja e, temelje, e, odnosno razlog da mi ne produljimo e, rok važenja, odobrenja. Nažalost, postoje određena kašnjenja u postupku. Ona se mogu dogoditi i dogodila su se u prošlosti. I to je bilo iz raznih razloga. Često dolazi do kašnjenja u procjeni e, država članica izvjestitelja. Međutim, u ova dva slučaja imali smo poseban slučaj, imali smo paralelno, paralelno e, paralelnu procjenu Agencije za kemikalije to je postupak koji sad sve više koristi komisija kako bi izbjegla neusklađenosti i zato je došlo da imamo neku usklađenost sa eh, eh, sa eh, koordinacijom sa Europskom Europskom agencijom za, za kemikalije i zaključcima EFSE. E, osim toga trebali smo dodatne podatke nakon provedbe novih kriterija za endokrine disruptore. Te podatke je trebalo prikupiti i ocijeniti. U našem zakonodavstvu naravno ako se da odobrenje, e, onda e, tvar mora zadovoljiti kriterije, mora biti sigurna za potrošače, za okoliš i za životinje. Imat ćemo e, duboku analizu i procjenu za ove dvije e, trave, tvari, dimosikstrobin i mankozeb. Za mankozeb već smo u naprednoj fazi sa zaključkom EFSE koja je gotova. E, odluka o procjeni rizika još uvijek treba biti donesena i to što je prije moguće. Za dimoksistrobin još uvijek postoje neki podaci o, eh, o nekim eh, karakteristikama endokrinih disruptora. To će biti od interesa za eh, potrošače kako bi mogli donijeti informirane odluke i kako bi EFSA mogla donijeti isto tako odluke vezane za upravljanje rizikom. Komisija shvaća da neke dodatne informacije i paralelni postupci su doveli do kašnjenja Međutim, kako bi zaštitili zdravlje potrošača, bitno je da e, sve dostupne informacije budu ocijenjene i uzete u obzir. U ovom trenutku nije još jasno e, koja će odluka o upravljanju rizikom biti donesena u ova dva slučajeva, ali želim vam e, sigurno reći da će to biti temeljeno na znanosti i da će to biti učinjeno u E, duhu zaštite potrošača, okoliša i životinja. Hvala. Dakle, sutra će se glasati i moram reći da ćemo početi u 9.30 sutra ujutro sa šefom Europske investicijske banke. Dakle, danas zatvaramo e, sastanak i krećemo na sastanak koordinatora.